ne vidim sljedeći na redu gospodin Pospišel izvolite zahvaljujem bit ću kratak dakle što se tiče makroekonomske pomoći Ukrajini e, uvelike pozdravljam to što uz političku pomoć To smo također usvojili i mikrofinancijsku pomoć od 1,8 milijardi evra mm, kao jedan srednjoročni zajam i uvjeren sam da ukoliko želimo da Ukrajina izađe na put demokracije, vladine prava i tržišnog gospodarstva, moramo pružiti ne samo političku, već i gospodarsku pomoć. Dakle, moramo tu zemlju pokrenuti na isti način kao što je SAD pomogao zapadnoj Europi nakon drugog svjetskog rata. Zbog toga sam podržao ovaj prijedlog i nadam se da ćemo u budućnosti razmatrati druge načine pružanja pomoći. To je nešto što E, će naravno visiti o daljnjim reformama o samoj Ukrajini kako bi zajmovi kojim se pružaju kako ne bi završili u džepovima oligarha već pomogli doista zemlji. Zastupnica Morvajn. Hvala. Kolega Balco i ja imali smo problem kako glasati za ovom izvješću. Naš stav je bio još kompliciraniji od onoga naših kolega, jer kao Mađari morali smo glasati o tome da li bi Europska unija trebala pružiti pomoć ukrajinskoj vladi za koju točno znamo da ne radi u interesu mađarske etničke manjine na zapadu Ukrajine. Kao Mađari također znamo da Mađari u Ukrajini prolaze kroz neljudske patnje. Rekruta ih se u vojsku bez obzira što to nije njihov rat. siromaštvo je također prisutno, dakle žive u uvjetima dostojnim trećeg svijeta, imaju afričke plaće, a to zapravo znači da preživljavaju sa jednim eurom, eurom dnevno. Znači u Ukrajini se zarađuje 30 eura, dakle mjesečno. Zahvaljujem zastupnik Balcu. Gospođo predsjedateljice, zahvaljujem. Ukrajini je potrebna pomoć Europske unije. Međutim, makroekonomska financijska pomoć o kojoj smo upravo glasali i usvojili ne služi odgovarajući svrsi. To će se potrošiti na provedbu reformnog programa MMF-a. To nije ono što nam je potrebno jer u Ukrajini imamo socijalnu krizu. To je ono na što bismo trebali trošiti europski novac. No, naši amandmani odbijeni su, većina je to odbila. Smatram da mi moramo stabilizirati Ukrajinu, a za to je nužan mir. Nužan je prekid vatre i kraj pokolju. No, to je tek kratkoročno rješenje. Za dugoročni, trajni mir potrebno je uzeti u obzir interese sviju strana, uključujući i sve etničke skupine. Zahvaljujem. Čini se da je ovo se pretvorilo mađarski parlament. Dakle, samo su Mađari ostali. dajme riječ gospodinu Bogoviću, koji nije prisutan, kao niti zastupnik Mamikins. Ko ima riječ? Eto, čak se i mikrofon isključuje ovo doba. Posljednje obrazloženje glasanja o godišnjem poreznom izvješću. Zastupnik Luke nije ovdje. Zastupnica Morvaj jest. Hvala vam. ova pitanja su nešto za to uvijek vrlo teško glasam, kada se radi o porezima, fiskalnim pitanjima, jer bi to trebalo spadati pod nadležnost nacionalnih država. Mi se pokušavamo ovim izvješćem boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza. E, znamo problemima oko LuxLeaksa. Gospodin Juncker izabrani predsjednik komisije izgleda da se može izvući sa svime. Dakle, time se bavilo ovo izvješće i postavlja se pitanje ne bi li bilo sjajno kada bi smo bili toliko spremni pomoći drugima kao njemu. Primjerice žrtvama hipoteka u stranim valutama. Također trebalo bismo pokušati djelovati protiv nekih drugih prijevara i zaštititi svakodnevne ljude. Hvala. Zahvaljujem kolegice. Riječ dajem gospodinu Bogoviću. No, uzalud, njega nema. Samo bih sve obavijestila da će e, zapisnik sastanka biti pred predstavljen za tijekom sljedećeg zasjedanja.